europsko zakonodavstvo i također za nepoštivanje izriču kazne. Također moramo podupirati službu za vanjsko djelovanje koja osigurava da e, Europska unija djeluje koherentno, ali i promiče diljem svijeta, bori se protiv klimatskih promjena te promiče humanitarnu pomoć. Te ostavila sam za kraj Europski parlament. Ova institucija predstavlja više od 500 milijuna europskih građana koje, što je golema odgovornost. Mi smo dom sa legislativnim i proračunskim ovlastima, ali osim toga odgovorni smo i za analizu provedbe proračuna drugih institucija i provedbe EU prava. Dakle, sve ono što rade ove institucije bilo bi nemoguće e, E, pod lažnim sloganom činiti više za manje. Naime, ne smijemo ugroziti e, rad koji se i trud koji se obavlja e, ukidanjem operativnog proračuna. I upravo zato na dolazećim pregovorima sa vijećem treba osigurati da će upravo to biti tako. Tako da se nadam da mogu računati na suradnju komisije i vijeća da to zajedno učinimo. I nemojmo to učiniti kao protekli godina kada to stavimo kao zadnju točku i više nemamo prostora za manevar. Zahvaljujem. Evo gospođo Holmer, sad ste nam se pridružili, malo smo obrnuli red riječi, ali sada imate riječ svakako. Hvala predsjednice, evo Upravo smo imali s e, finskim e, predsjedništvom vijeća e, razgovore pa sam upravo završavala. Ispričavam se, dakle evo sada bih odmah prešla na proračun. Proračun za 2020. Europski parlament će tu zacrtati jasna težišta. Prvo, tema klime je klima koju želimo podupirati jasnim i ofenzivnim mjerama. Predlog proračuna posebice u znanosti i istraživanju se zalaže za moderno istraživanje, inovaciju, nove tehnologije kako bi se savladali izazovi koje do sada još nismo uspjeli savladati. Istovremeno želimo stvarati nova radna mjesta, nove vrste i da budemo konkurentni u ostatku svijeta i da ne e, dopuštamo ostatku svijeta da nas vodi u smjeru u kojemu ne želimo ili da nas još okolišno, socijalno, politički ili na bilo koji drugi način vode u smjeru u kojem ne želimo. Nadalje želimo dati potporu mladima kojim je potrebna i to na cijelom europskom kontinentu. Dakle, poduprijeti one koji žive u zemljama u kojima do 40 ili 50% mladih nezaposleno. Znači, Europska unija treba pokazati signal da danas moramo E, inicijativu za zapošljavanje mladih ne samo nastaviti, nego i formulirati konkretne ciljeve. Također želimo podupirati i razmjenu mladih sa Erasmusom Plus i sa Interrail kartama e, za e, mlade od 18 na više, jer tako mogu učiti jedni od drugega, drugih i međusobno učiti. Također želimo se baviti važnim pitanjima male tvrtke, kod pitanja digitalizacije i istraživanje Eh, karcinoma i najtežih bolesti. To u konsekvenci zapravo znači da osim velikih tema koje smo već eh, javno formulirali, ne smijemo zaboraviti ni one teme koje su nužne za ljude u Europskoj uniji i za daljnji razvoj naših zemalja članica. Nadalje, zadržali smo težište u području sigurnosti. Sigurnost je za upravo, eh, kao što smo vidjeli posljednjih tjedana, važan signal sigurnost ne može biti prepuštena pojedincu i njegovim financijskim sposobnostima da se sigurnost priušti, nego moraju zajamčiti Europska unija i zemlje članice u suradnji i u koordinaciji u posebice u koordinaciji protiv prekograničnog kriminala. Želimo jačati zajedničku zaštitu vanjskih granica i meni je posebno, što, posebno važno, treba na odgovarajući način uspostaviti i EPO, ured europskog javnog e, tužitelja. E, te napore moramo jačati jer ako želimo da je EPO doista e, učinkovito se recimo bori protiv PDV prijevare, zato treba morati imati odgovarajuća sredstva i kako bismo na kraju okončali ovih 50 do 100 milijardi utajenih PDV sredstava ili prekograničnom pranju novca ili barem da postignemo veće uspjehe nego do sada na agendi i dalje e, naime jer vi nas pozivate na oprez, ali ne znam e, gdje je bila, e, gdje, na što je mislila vijeća kada je upravo za migracije smanjilo sredstva za 200, za za onu, za onu svotu za koju su smanjili ta sredstva. Naime, mi moramo E, podupirati i dalje migracije kao i razvojnu pomoć kako bi se ljudima dale izgledi i šanse kako bi se mogla davati humanitarna pomoć na mjestu gdje je potrebna. Kada pogledamo sada situaciju u Sjevernoj Siriji, Hitno je da, se da interveniramo stabilizacijski s potporom, a za to sredstva koje ste nam vi dali u ruke nisu dovoljna, a razvoj se ne sastoji samo od humanitarne pomoći iz humanitarnih aspekata, nego i iz aspekata okoliša, klime i onih e, aspekata koji će omogućiti ljudima da u vlastitoj zemlji imaju neku perspektivu da prežive. To znači upravo tamo treba staviti težišta da se pobrinemo za okoliš i klimu za ljude koji nemaju šansu živjeti u uređenoj kući jer tamo neće onda niti ostati. Dakle, vijeće doista se nadam da ćemo međusobno e, početi razgovarati, drago finsko predsjedništvo. Nije dovoljno samo da međusobno pijemo kavu, e, zapravo time se e, sadržajno ništa razmjenjuje među nama. Ja se e, priključujem gospođi Zabal. Doista molimo vas, razgovaramo zajedno o sadržajima. Do sada zapravo to još nismo činili. I to nećemo zapravo na zadnje, zadnju noć prije odlučivanja e, razgovarati, nego moramo na vrijeme krenuti i napraviti to propisno i ispravno kao što to od nas očekuju naši građani. Hvala uvažena kolegice. A sada za vijeće. Ministar e, Tilikajnen, izvolite i dobrodošli. Hvala predsjednice. Uvaženi zastupnici, povjerenče Oettinger, e, dame i gospodo. Doista nam je čast e, danas sudjelovati u ovoj raspravi o proračunu Europske unije za 2020. nacrtu proračuna. Već smo imali priliku razmijeniti mišljenja o ovoj važnoj temi 18. E, rujna kada sam vam prezentirao stajalište vijeća o nacrtu proračuna. Tom prilikom e, podcrtao sam da trebamo proračun koji će dati europsku dodanu vrijednost i dati konkretne rezultate za naše građane, no istovremeno moramo prioritizirati područja rashoda koji su ključni za postizanje naših zajedničkih ciljeva. I svakako drago mi je što mogu reći da Europski parlament i vijeće dijele iste prioritete za e, proračun sljedeće godine. U srcu tih prioriteta su rast, zapošljavanje i inovacije. Potreba da se e, suoči sa klimatskim promjenama, ključnim pitanjima migracije i sigurnosti te pomogne mladima investirati u svoju budućnost. Ono u čemu se razlikujemo je e, što bi se trebalo smatrati odgovarajućom razinom financiranja za te važne prioritete upravo je to e, umjetnost proračuna napraviti dobru ravnotežu. Naravno da građani cijene javna dobra koja se financiraju iz proračuna, ali nemojmo zaboraviti da su ti isti građani i porezni obveznici koji žele da proračunska tijela pažljivo postupaju sa globalnom razinom troškova i zataka. Dakle, u ovom kontekstu želim reći da ako se amandmani parlamenta integriraju u konačni proračun sljedeće godine, to će doveti do povećanja bruto nacionalnog doprinosa za 2019. Znači, Vijeće se uvijek vozilo, vodilo načelom prudentnosti i proračunske discipline i u internoj i međunarodnoj perspektivi. Naime, vremena u kojima živimo su izazovne i ne i nesigurna. Pred nama je niz klimatskih e, promjena, e, promjene trgovinskih e, odnosa, tehnološke promjene i mnogo toga. Upravo zato vijeće želi da proračun za 2020. bude realističan, ali i sa dovoljnim rezervom za nepredviđene potrebe. No, dopustite da još jednom naglasim da prema stajalištu vijeća proračun za 2020 za jednu milijardu eura u odnosu na 2019. Predsjednice, dame i gospodo, dopustite i da kažem neke preliminarne napomene o izmjenama stajališta vijeća a koje e, će sutra namjerava izglasati parlament. U nekoliko e, naslova Europski parlament predlaže značajna povećanja koja e, imaju za cilj je jačanje niz programa i projekata. Neki od njih idu ne samo dalje od nacrta proračuna, nego i iznad e, gornje granice višegodišnjeg financijskog okvira. Trebamo biti pažljivi da ne uđemo u e, prebudžetiranje. Kao su zakonodavci uzeli smo u obzir e, stvarne potrebe apsorpcijske kapacitete, kapacitete i donijeli razumne odluke temeljene na stvarnosti. Ove godine je e, jaz između naših stajališta veći nego ranije. Više od 4,2 milijarda eura za e, sredstva za preuzimanje obveza i e, za preuzimanje plaća i za plaćanja. Dakle, ja vjerujem da ćemo zajednički moći premostiti taj jaz i da ćemo uspjeti postići sporazum za 2020. Hvala na pozornosti. Hvala. E, pozdravljam i povjerenika Oettingera. Izvolite za komisiju povjerenik Oettinger. Poštovana gospođa predsjednica, uvaženi zastupnici predsjedniče vijeća, dame i gospodo. Zahvaljujem na e, odlično odrađenom poslu izvjestiteljica gospođe Holmajer i Gadea Zabal, te zahvaljujem i komisiji jer doista je e, kvaliteta rada e, bila iznimno visoka i trebala obuhvatiti puno očekivanja sa raznih strana u jednom stajalištu. Prioriteti između parlamenta, vijeća i komisije su isti zapravo. Prvo, rast e, radnih mjesta i zapošljavanja, konkurentnosti Europske unije, jačanje zaštite od klimatskih promjena i jačanje okolišne politike, jačanje podupiranje mladih te upravljanje migracijskim tokovima te E, dostojanstvo u migracijama. E, razlikujemo se u procjeni koliko treba sredstava za koje programe. Radi se o 2,7 e, milijardi jaza između onoga što je predložila komisija i E, vijeće e, te parlament. E, ja, time se komisija našla u sredini između vijeća i parlamenta. Vi ste upravo govorili o tome što gdje se sredstva mogu povećati, a gdje se sredstva mogu nešto smanjiti. U sljedećim tjedana morat ćemo međusobno o tome raspravljati s naše strane kao pošteni posrednici. Znači radi se o ove razlike od 2,2 milijarde, to je u prethodnim godinama razlika je bila nešto manja. Sada ovo ne mora nužno voditi do e, više teškoća u fazi pregovora, ali moglo bi isto tako, tako da će studeni svima nama biti prilično težak, a još će teže biti ako eh, se dogodi Brexit bez sporazuma na odvijel Brexit. Eh, u ovom trenutku to nije previše vjerojatno, no spremni smo za sve. No, eh, ako se to uspije ipak dogoditi, ako ne dođe do uređenog izlaska ili produljenja, odmah nakon toga će parlament i izvjestitelji E, to morate uzeti u obzir. E, pozdravljam i e, volju koja je izražena za kompromis i suradnju. I mi ćemo također kao jedna mlada komisija do sredine 11. mjeseca pokušati postići sporazum da pokažemo da je Europa sposobna za djelovanje koje će biti najteže teme i najkontroverznije teme. U nekim programima i mjerama parlament e, je znatno nadišao ono što je priložila komisija. To se kod nekih programa može e, naravno razumjeti, ali svejedno trebamo ipak biti donekle e, oprezni jer ako sada iscrpimo sve rezerve tijekom sljedećih godina E, nećemo više u provedbi proračuna imati dovoljno fleksibilnosti kako, ne bismo mogli, kako bismo mogli uzeti u obzir nepredviđene izdatke, recimo nove migracijske e, zadaće i niti na njih reagirati financijski na odgovarajući način. Ono što je predloženo i predloženu rezervu možemo možda malo smanjiti, ali potpuno iscrpiti E, to bi za parlament značilo u sljedećim godinama da više nećemo moći e, aktualno reagirati u području proračuna. E, također, sredstva za obzor 2020. Connecting Europe Facility i Kozme e, tu su zatražilo e, smanjenje sredstava i raspravit ću sa vijećem e, i vama nisu li ta tri programa gdje imamo stagnaciju u europskom gospodarstvu gdje inovacijski padamo u odnosu na Ameriku i Kinu gdje u području istraživanja i razvoja E, upravo trebamo više raditi zajedno na europskoj razini, je li ovdje primjereno kratiti sredstva, znači kod pitanja istraživanja, infrastrukture, e, male privrede, malih i srednjih e, poduzeća. Mislim da je upravo tu kratiti sredstva krivo. Analizirati ćemo ono što je predloženo E, posebice e, ukoliko mislimo da rezerve e, nisu iskoristive nego samo u teoriji, a da u praksi neće biti provedive, posebice ova dodatna sredstva koja su predviđena. Posebice je članak 15.3. Sjećamo se još u starom parlamentu smo tijekom savjetovanja u o proračunskog e, savjetovanja i u e, pregovorima e, tražili imali zatraže, traženje od parlamenta za neka povećanja sredstva pa prebacivanja u području istraživanja. Tada je vijeće bilo iznenađeno, istina, to je bilo prilično iznenađenje, ali sada je već od svibnja javno predlažemo isto to. Snadem e, iz nacionalne i regionalne proračunske politike e, da, e, da je dobro imati ovu mogućnost prenošenja nepotrošenih sredstava iz prethodnih godina u sljedeće godine. Da, to poznajem i naravno u proračunu je to i prepoznato kao instrument, a pravna osnova za to postoji i sa strane e, vijeća i parlamenta. I dakle, e, moja, moja molba je e, možemo raspravljati o tome, ali odbiti taj instrument mislim da bi doista otežalo proračunske pregovore. Parlament predlaže osim toga kod zapošljavanja mladih znatno povećanje e, od 63 e, milijuna, a mi sad moramo reći da je mjera za zapošljavanje za mladih radila dobro i da smo e, sakupili dovoljno iskustava i imali puno uspjeha, no ipak vjerujemo da ovaj iznos ne odgovara potrebama, nego da je ipak zacrtan malo previsoko pa ćemo i to e, u proračunskim e, pregovorima e, pokušati uskladiti sa stvarnim potrebama. Upravljanje migracijama je sljedeći prioritet. Moramo osigurati da komisija može nastaviti financirati mjere na vanjskim granicama i u zemljama članicama. I svaka umjetna rezerva čini nas manje sposobnima djelovati. Posebice u posljednjim danima e, ova, događanja u e, Siriji i Turskoj pokazuju da Europska unija e, treba moći imati sredstva za brzo djelovanje u takvim situacijama. Sljedeći dio pregovora biti će pomoć za sredstva za Tursku. Mislim da smo svi više manje suglasni što se tiče politike prema Ankari i prema kritike prema retorici turskog predsjednika. Stoga želim ponovno predložiti. Dajte da raspravljamo samo o projektima, ali onda ih i financiramo koji, koji su u skladu sa europskim vrijednostima. recimo za udruge civilnog društva, za demokraciju, vladavinu prava, one projekte koji su dobri za to. Stoga bi bili dobri financirati upravo one programe koji su u skladu s našim vrijednostima, dok je još to moguće dakle, da u sljedećoj e, godini realiziramo takve projekte, ne više i ne manje. Znači to bi trebao biti naš strateški interes e, dakle, Europske unije. I ovdje također ako imamo velike rezerve, velike iznose u rezervama, njihova aktivacija i brza realizacija će biti time otežani. Želim samo još ispomenuti da u e, okviru a, e, a, e, nacrta za 2020. moramo govoriti i o sredstvima za preuzimanje obveza te e, smanjenju plaćanja za 5,4 e, milijarde. Naime, e, radi se o sredstvima za poljoprivredu gdje se radi o novom razvoju tržišta i novim sudskim odlukama i pravnim okvirima koje koji se trebaju uzeti u obzir također i nove prilagodba fonda za inovaciju, također sigurnost službe za vanjsko djelovanje te potrebe agencije EULIZA. Dakle, uvaženi kolege, mislim da upravo u sadašnjoj situaciji sa vjerojatnim izlaskom Velike Britanije u sljedećim tjednima nova komisija i novi e, parlament bi pokazali e, odličan znak kada bismo na vrijeme mogli završiti pregovore i sredinom studenoga e, mogli predočiti građanima da smo uspjeli postići sporazum, da smo spremni na kompromisi i od strane komisije, ali i sa strane vijeća i parlamenta. U tom smislu, drago mi je što ćemo se savjetovati u studenome i daljnjem radu, a do onda vam zahvaljujem. Hvala. E, sada odbori. E, gospodin Galer za AFET. Nažalost u ovom trenutku mi se čini da ga nema ili se možda negdje maknuo. Ako ne, onda možemo nastaviti E, gospođa Van, e, Van Bremt za e, odbor za međunarodnu trgovinu. A i strogo ću i pratiti vrijeme za svakog govornika. Izvolite. Yes. it's working. Thank you. Thank you very much. Thank you. Hvala lijepo. Predsjedateljice, kada je riječ o međunarodnoj trgovini, provedba ugovora o slobodnoj trgovini je ključna. A to se osobito odnosi o poglavlju o održivom razvoju, razvoju unutar tih ugovora. Dakle, ako ne vodimo računa o tome, moglo bi se dogoditi da sve ono što govorimo da su samo prazne riječi, a mi kao parlament to svakako ne želimo. E, kada razmišljamo o našim obvezama koje smo preuzeli, a koje se odnose na borbu protiv klimatskih promjena, kada je riječ o obvezama koje se odnose na ljudska prava i druga, tako dalje, sve se to mora uzeti u obzir. Također se treba redovito provoditi procjena učinka. I nemojte zaboraviti, drage kolege, da i civilno društvo, civilno društvo je ključno u provedbi ovog poglavlja, poglavlja o održivom razvoju, iako je važno da i domaće konzultativne skupine budu e, uključene u ovo. Naš odbor smatra da u vrijeme kada su VTO i multilateralizam pod velikim napadima, mi kao Unije trebamo učiniti sve što je moguće da bismo ih osnažili. E, I to iako je važna parlamentarna konferencija VTO-a, iako je važna kako bismo oblikovali globalnu trgovinsku politiku. Naš odbor e, e, žali što su amandmani INTE i kada je riječ o VTO i kada je riječ o konzultativnoj skupini, žao nam je što ti amandmani nisu uzeti u obzir, ali na svemu drugom, drugom zahvaljujemo. Hvala. Sada dajem riječ gospođi Kretu u ime odbora KONT. Hvala lijepo predsjedateljice, gospodine povjereniče. Proračun za financijsku godinu 2020. godinu to je posljednje u trenutačnom višegodišnjem financijskom okviru. Dakle, to je proračun za tranziciju i kontinuitet istovremeno. Glavni cilj ovog proračuna je jasno nastaviti sa postojećim programima, nastaviti ih provoditi, ali istovremeno uspostaviti okvir za nove programe, odnosno za one koji će se provoditi počevši od 2021. godine. A kada je riječ o mišljenju odbora za proračun, mi smo predložili neke amandmane kad je riječ o operativnim troškovima, izvješćima o uspješnosti i apsorpciji europskih fondova, kada je riječ o instrumentima za migraciju, kad je riječ o strukturalnim fondovima, a također i kad je riječ o resursima za ured europskog javnog tužitelja. Ja bih željela iskoristiti ovu priliku da zahvalim povjereniku Ettingeru na suradnji koju smo imali kada je riječ o uspostavi višegodišnjeg financijskog okvira i kada je riječ o izradi proračuna za 2020. godinu. Odnosno, e, nažalost, e, ovdje imamo e, određene prepreke koje dovode u pitanje čitav niz programa u Europi kao što je to Erasmus+. I ja bih željela apelirati na finsko predsjedništvo da uloži dodatne napore kada, kada je riječ o ovom proračunu da povede računa o ovim, ovim stavkama. Evo, hvala vam lijepo predsjednice na dodatnom vremenu koje ste mi odobrili. Hvala lijepo. A sada u ime odbora Ekon Sigfrid Murisan. Uh, hvala lijepo, uh, predsjedateljice. Dobrodošli, ministre i povjereniče. 2020. godine je posljednja godina trenutačnog postojećeg višegodišnjeg financijskog ekvira i jako je važno da u proračun imamo dovoljno resursa kako bi Europska unija uh, ostvarila svoje ciljeve u korist korisnika. Ne smijemo odati, ne, smijemo davati signal da nismo u stanju platiti svoje račune. A, novim izborima ljudi su u, velikoj, u velikom broju glasovali, izašli su na, na, na birališta. Zašto? Zato što ljudi očekuju potpore, očekuju to i poljoprivrednici i svi oni koji imaju koristi od kohezijskih politika i tako dalje. Dakle, nešto očekuju od nas. Ja govorim u ime odbora za gospodarska pitanja i u ime odbora Ekon. Mi očekujemo tri stvari. Prije svega želimo dovoljno resurse za ulaganja u gospodarstvo Europske unije, zatim dovršavanje Unije tržišnog kapitala i konačno dovršavanje ekonomske monetarne, unije. To nam je od ključne važnosti i jako je važno da imamo resurse za EFSI, za Junckerov plan. Meni nije jasno zbog čega vijeće predlaže da se za 19 milijuna eura smanje, sredstva za ovaj vrlo uspješan projekt. I upravo zato vam vrlo otvoreno govorim da Europski parlament neće glasovati za proračun za 2020. godinu ako imamo rezove u investicijskom planu, odnosno planu ulaganja koji je osmislio predsjednik Juncker. Hvala lijepo. U ime odbora EMPL, e, zastupnica Duriš. Hvala lijepo. Ja ću govoriti e, svojim jezikom. Prema našem mišljenju postoje dva prioriteta kad je riječ o proračunu za iduću godinu. E, prije svega moramo se pozabaviti strukturalnim fondovima, projektima strukturalnih fondova i procijeniti njihove rezultate. Nadalje moramo se koncentrirati na dodanu vrijednost. Ako postoji problem nezaposlenosti u državama članicama, osobito nezaposlenost, problem nezaposlenosti mladih, onda trebamo osmisliti nove fondove i moramo pretočiti novi novac u te fondove. Ono što je jako važno jest da razmotrimo i pronađemo razloge nezaposlenosti mladih ljudi. Također bismo morali koristiti puno više podatke. Naime, vidjeli smo da u, u projektima o kojima ljudi sudjeluju, a kojima je cilj prekvalifikacija. Ti, problemi, ti, ti programi vrlo često ne ostvaruju, ne ostvaruju rezultate, odnosno ljudi se ne prekvalificiravaju i vraćaju se u svoje sela. Dakle, doista moramo pronaći tu rješenja. Također moramo pronaći rješenje vezane za socijalnu inkluziju. Mi ne smijemo napustiti marginalizirane zajednice kao što su romske zajednice. Ja mislim da se to dovoljno ne naglašava danas. Hvala lijepo. A sada u ime odbora za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane, gospodin, odnosno zastupnik Pascal Canfin. Gospodine ministri, gospodine povjereniče, Evropska unija je odlučila 20% svog proračuna posvetiti klimi. I tome je već jako dugo. Ta obveza je nešto što nismo održali. To obećanje je nešto što nismo održali. Ovaj proračun također u tom smislu nije ništa različit. Potrebno je puno više e, novca kako bismo se uhvatili u koštac sa klimatskim promjenama. Dakle, sve ono što smo trošili u posljednjih godina za klimu je ispod onoga što ste obećali i ispod onoga što smo rezervirali za to. Dakle, potrebno nam je dvije milijarde više za klimu u ovom proračunu kako bismo se približili maksimumu onih obveza koje smo preuzeli. Dvije milijarde eura. Za 500 milijuna, kada govorimo o 500 milijuna europljana, to je 4 eura po stanovniku. Kada pogledamo mobilizaciju mladih, kada pogledamo probleme s klimatskim promjenama, doista je tužno vidjeti da niti komisija, niti vijeće ne slušaju taj glas, ne slušaju glasove glasove tih ljudi i ne slušaju glas parlamenta. Dakle, potrebno nam je samo 2 milijarde, 2 milijarde eura više za klimu kako bismo postigli nešto od onih ciljeva koje smo si zadali. Hvala lijepo. A sada u ime odbora ITRE, zastupnica Vajlan. Hvala lijepo, predsjedateljica. Kao predsjedateljica, odnosno predsjednica odbora ITRA, e, ja bih željela izraziti svoju podršku ovom paketu. Tu je puno prioriteta koji su jako važni našem, našem odboru. Ovo jest posljednji proračun postojećeg višegodišnjeg financijskog okvira i moramo povećati sredstva za istraživanja, za digitalizaciju, za srednje i mala poduzeća kako bismo imali ambiciozni okvir za, novi za novo financijsko razdoblje. Zahvaljujem Zahvaljujem povjereniku što, je što mu je jasno koliko su ova pitanja važna za nas. I u ovom trenutku imamo horizonte 2020, imamo kozme, imamo fleksibilnost koje nam omogućavaju da preraspodjeljujemo sredstva ona sredstva koja nisu iskorištena i to je mehanizam koji treba u potpunosti iskoristiti. I u konačnici instrument za povezivanje Europe. To je program koji se bavi infrastrukturom. On ide ruku pod ruku sa investicijskim planom i on stvara dodanu vrijednost za privatne resurse i za javne fondove i mislim da bismo trebali pronaći dostatna sredstva za financiranje ovog instrumenta i u narednoj godini. Hvala. Sljedeća govornica za odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, gospođa Han, izvolite. Kao izvjestiteljica se veselim što je Odbor za proračun e, u više manje se složio s našim e, prijedlogom za unutarnje tržište. Unutarnje tržište u središte Europske unije. Svi kao potrošači profitiramo od toga ako se možemo pouzdati u zajedničke standardne. I prije svega za malo i srednje tvrtke je to važno za koje je unutarnje tržište i recept za uspjeh i životni eliksir. Upravo zbog toga trebamo Eh, jačati unutarnje tržište i eh, ukidati nacionalni protekcionizam, eh, također prepreke na sve prepreke na unutarnjem tržištu, te treba hrabro investirati u digitalnu budućnost kako bi digitalno unutarnje tržište postalo jedno od prioriteta, ne samo moto, a investicije u unutarnje tržište su investicije u budućnost Europske unije. Zahvaljujem. Zahvaljujem. E, gospodin Freund, kolega Freund za odbor za e, transport i turizam. Hvala predsjednice. E, mnogi su možda zaboravili, ali Europska unija je potpisala Pariški sporazum E, ali e, CO2 emisije u sektoru transporta i dalje rastu i stvarni plan za zaustavljanje tog razvoja zapravo u predlogu proračuna za 2020. ne vidim. Moramo se dakle pitati kako ćemo iznaći alternativu za dizel, benzin i kerozin. Svakako ne time što ćemo e, dalje kratiti već premali proračun i nadati se čudo. Ako želimo održati obećanje iz Pariza a bez kolapsa u prometu moramo preurediti sektor prometa i već sada investirati i mijenjati zakone. Trebani su nam sigurni i brzi putevi, poboljšani gradski prigradski promet, pun, punjače za električne automobile i tako dalje, a za to je u ovom proračunu premalo sredstava i neće moći biti odrađeno. Zahvaljujem. Za odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj, gospodin De Castro, izvolite. Presidente, komisario, signor ministro, onorevoli Predsjednice, povjereniče, dame i gospodo i ministre, sljedeći proračun ima veoma ambiciozan cilj, a to je da se postavi kao most prema budućoj Europskoj uniji i da uzme u obzir odgovornosti prema građanima Europske unije. Mi bismo trebali osigurati solidnu ishodišnu točku za nove programe i politike Europske unije. Povjereniče, ne smijemo zaboraviti e, da je zajednička poljoprivredna politika veoma važna kada je riječ o europskom projektu integracije. Mi nećemo prihvatiti rezove u ZPP-u. Naprotiv, mi želimo da Europska unija bude uz svoje poljoprivrednike, e, poljoprivredne gospodarstvenike, budući e, da su oni žrtve trgovinskih politika o kojima odlučuju drugi, e, baš kao što je naša izvjestiteljica sve podsjetila. Mi bismo željeli obveze koje će omogućiti osnaživanje svih onih mjera koje pak omogućavaju plasiranje naših proizvoda vani. I također bismo željeli učiniti sve što je moguće da olakšamo teret carinskih obveza koje nam je nadmetnula SAD. A sada u ime odbora za ribarstvo zastupnica Monteiro de Aguiar. Hvala lijepo, predsjednice, povjereniče, što se tiče odbora za ribarstvo, mi znamo da proračun za 2020. godinu ne e, sadržava nužne mjere za sektor ribarstva. Mi moramo biti održivi i moramo osigurati da imamo zajedničku ribarstvenu politiku e, koja će nam doista omogućiti da ostvarimo svoje ciljeve, a bez proračuna mi to ne možemo ostvariti. Dakle, mi smatramo da je jako važno da postoji ravnoteža e, između okolišnih prioriteta i održivosti ribarstvenog sektora. E, također moramo osigurati preživljavanje naših obalnih zajednica. A učinkovita zajednička ribarstvena politika može postojati samo ako imamo jasne, konkretne i pouzdane ciljeve. Europska unija, odnosno fondovi Europske unije moraju se povećati kako bismo ove ciljeve o kojima sam govorila ostvarili. Također mi moramo poboljšati procjenu ribljih stokova i moramo moći i dalje provoditi procjene učinka na okoliš osobito procjene učinka na naše zajednice. Moramo osigurati jednu održivu ribarstvenu politiku i zato nam je potreban zato nam je potreban adekvatan proračun. Trebamo napore, prave napore uložiti kako bismo smanjili ovisnost u ovom sektoru. Hvala. U ime odbora za kulturu i obrazovanje. Hvala. Krajem e, ovog tjedna sastati će se vijeće u Luksemburgu i govoriti o ekonomiji dobrostanja. E, dakle, e, tu se želi vratiti dobrobiti i dobrostanje ljudi u središte politike. Ključno je da to dobro stanje treba uzeti u obzir e, sve područje politike e, e, i temeljna prava ljudi. Prije svega se treba omogućiti pristup svima javnim uslugama kao i cjeloživotnom učenju i tako dalje. Drago vijeće, ako usvojite ovo, Eh, u Luksemburgu. Možete li da poslije toga odmah pokazati da ste doista eh, angažirani za to da ljudima bude bolje, pa pokažite pokažete koherentnost, pa povučite, povucite predložene rezove za ove stvari koje bi inače služile dobrobiti ljudi te slijedite stajalište parlamenta više novaca za Erasmus+, više za kreativnu Europu i više za program, e, program Europa za građane i građanke. Hvala. Hvala za odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, gospodin Doboš Korfield, gospođa Korfield. Hvala lijepo. U odboru LIBE mi smo doista učinkovito radili i konsenzus e, se vrlo lako postigao između, različitih klubova. E, svi smo željeli doći do uravnoteženog mišljenja i zahvaljujem svim kolegama na tome. E, ja vas pozivam da slijedite glasovanje koje je provedeno u odboru Libe vezano za spašavanje na moru. Dakle, humanitarna pomoć je naša moralna obveza. Moralna je obveza pomoći ljudima koji su u opasnosti. Umjesto da se kriminaliziraju nevladine udruge koje u ovom trenutku trenutku preuzimaju tu ulogu u ime Europske unije i u ime država članica. E, dakle, prvi puta imamo e, jednu e, proračunsku liniju koja je u tom smislu usvojena na, u parlamentu i moramo spriječiti da ljudi umiru na sredozemlju. I to smo puno puta rekli a, u ovoj vječnici još od prošlog svibnja. I dakle, smatramo da bi ovaj proračun trebalo prihvatiti bez ikakvih problema. Dakle, Također trebamo financijske i logističke pomoći onim državama članica koje su na prvoj liniji te borbe za spašavanje ljudskih života. Njima svakako treba pomoći. Hvala. Za odbor za ustavna pitanja kolega Tajani za AFKO. Komisar Ottinger. Hvala povjereniče Ottinger. Hvala lijepa Gunter na poslu koji si obavio i na tome što si s nama radio posljednjih deset godina. Drago nam je što je komisija povećala e, odvajanja za e, komunikacije u proračunu 2020. ali nismo zadovoljni sa rezanjima proračuna. E, vijeće evo još jednom ide unatrag, ne dozvoljava nas da premostimo ovaj jaz između nas i građana Europske unije, između institucija i građana. Od vitalne važnosti osigurati financijska sredstva za registar transparentnosti da može biti više suradnje institucija, trebamo financirati programe koji pomažu građanima da se upoznaju s onim što institucije rade, ali moramo isto tako reći da trebamo bitne, bitna financijska sredstva za konferenciju o budućnosti Europe. To ne treba biti posao samo Europske komisije, to, u to treba biti uključene sve institucije Europske unije. Ako želimo eh, igrati političku ulogu na svjetskoj eh, pozornici, ta konferencija mora uspjeti. Hvala. Na posljedku e, odbor za prava žena i rodnu jednakost. E, gospođa Fitzgerald, hvala. Prvo želim zahvaliti izvjestiteljima na poslu koji su obavili. To je bilo vrlo intenzivno i zanimljivo. Čuli smo mnoge zanimljive stvari i od e, povjerenika od komisije. E, dakle, rodna jednakost, evo stereotipno je posljednja na popisu odbora, no ajmo ipak razmisliti kako se rodna jednakost može provesti kroz sve odbore i da se svaki plan upravo kroz taj aspekt mora gledati, to je jako važno. Ovo je zadnja godina višegodišnjeg financijskog okvira. Pripremamo se za e, sredstva za uključiviju e, Europu za agendu 2030 e, ja moram reći u svom svojstvu da na primjer pilot projekt o rodnoj jednakosti treba biti prihvaćen. Jako je važno da razmotrimo sve financijske instrumente, instrumente lećama, e, e, rodnim lećama. E, mislim da je to uistinu važno. Amandmani koje smo mi predložili i složili smo se na odboru o njima, bave se vrlo važnim pitanjima u odnosu na rodno naselje, osobito na primjer u odnosu na žene informacijsku tehnologiju. Jer znamo da postoji veliki rodni jaz koji tu nas to moramo vrlo ozbiljno razmatrati. Dakle, e, e, molim vas da svi ponovo razmotrimo neke od tih amandmana jer oni pokaz, to će pokazati koliko ozbiljno shvaćamo jednakost. Uvijek me nadahnu način na koji način se Europska unija i vijeće i parlament e, bave i rješavaju pitanje jednakosti. No moramo se poprinuti da to stvarno bude tako. Prelazimo na govornike u ime klubova. Gospodin Fernandeš, izvolite. Imate dvije minute. Hvala lijepa. Imam nekoliko pitanja koje želim postaviti vijeću vijeće koje ima 1,5 e, milijardi e, eura iz na e, temelju prijedloga komisije. Dakle, mora pred pitanje mislite li da će obzor 2030 da taj istraživački program nije važan jer se mali dio sredstava odvaja za njega. Mislite li da nije važno imati apsorpcijsku sposobnost za ta pitanja. E, mislite li da bi bilo poteškoća u apsorpciji tog programa? na primjer imao e, instrument Connecting Europe i druge važne instrumente kako možemo rezati sredstva za uspješni e, projekt kao što je Junckerov plan. To je potpuno neshvatljivo. Imam još jedno pitanje za vijeće. 280 milijuna eura e, koji nisu potpuno iskorišteni, e, koji nisu e, namjenski određeni i sada bi ih mogli koristiti za istraživanje. Dakle, radi se o fleksibilnosti, o članku 15 stavku 3. Moje pitanje vijeću je zašto ne želite iskoristiti tu fleksibilnost? Zašto ne želite iskoristiti tu mogućnost korištenja nenamjenskih sredstava za nove istraživačke projekte ove godine. Europska unija i njen proračun nude e, ogromnu dodanu vrijednost. To je izuzetno važan proračun. Svi građani Europske unije trebaju znati e, da je samo 7% za administrativne i operativne troškove, 93% proračuna Europske unije troši se na ulaganja to je bitno ulaganje u sve države članice Unije. Svi imaju koristi od proračuna i nadam se da vijeće može postići sporazum, no sa sadašnjim stajalištem vidjet ćemo da će doći do velikih poteškoća e, da bi se parlament složio sa mišljenjem vijeća. Oni uvijek žele e, e, rezati proračun, a ne povećati. Ali pitanje je zašto želite imati takve margine? E, očekujete neku ogromnu katastrofu tu iza ugla? Nešto nepredvidljivo, ogromnih razmjera? Postavljam sada to pitanje, nadam se da ću čuti i neke odgovore. Što se mene tiče, uvijek ćemo u dobroj vjeri pregovarati. Za SED Klub e, za socijal, e, socijaliste demokrate, e, gospodin Ru. Prijatelji, koja je naša ambicija u Europi? Kennedy kada je odlučio, kada je SAD odlučio da će um, njihovi uh, uh, astronomi prvi sletjeti na mjesec, uh, onda je Kennedy u za 15 puta u, povećao tadašnji proračun. A um, mi danas govorimo o zelenom paktu, Green New Dealom, kako bismo se referirali, referirali na Rooseveltov New Deal. Taj deal odnosno taj pakt je stvorio i otvorio milijune e, radnih mjesta i to je omogućilo, dakle, zahvaljujući tome, proračun, američki proračun se za tri puta povećao i savezni proračuni su se također povećali. E, naravno, na inteligentan način se e, su se koristila i sredstva iz središnje banke. Da li to znači da je Roosevelt bio lud? E, da li to znači da je Kennedy bio lud i da su Kennedy i Roosevelt uništili svoju, zemlju? Ne, radi se o vizionarima koji su bili dovoljno hrabri. A što mi u Europi očekujemo, prijatelji moji? Stvariti, dakle, osmisliti pravi proračun nije toliko kompliciran. Dakle, moguće je imati ambiciozni proračun, a da se istovremeno ne traži dodatni napor E, građana. Dakle, zbog Jacques Delors je rekao da nam je potreban europski porez na na dobit, a da se, e, e, a da, dakle, mogli bismo imati i veći proračun, a, a isto, a da se, a da istovremeno ne ne opteretimo previše mala poduzeća. Dakle, ovaj parlament će e, glasovati e, o ovom proračunu. Mislim da e, smo u odborima došli do dobrih, do dobrih kompromisa. Mi sada imamo proračun i borit ćemo se sa vijećem da se usvoje naši prijedlozi. Inače, u, u ostalom, socijaldemokrati će sve učiniti kako bismo imali proračun koji je adekvatan i koji će biti na usluzi dostojanstva ljudi i na usluzi zaštite našeg planeta. U ime e, kluba Renew, e, kolega Armau. Poštovane kolegice, imamo prijedlog novog proračuna. Jasno je da imamo one koji su korisnici i oni koji doprinose proračunu. Ono što moramo učiniti jest e, koncentrirati se na ekonomsku realnost i u skladu s time odrediti ciljeve. Mi želimo imati kontinent koji je prosperitetan i koji poštuje okoliš. Imamo također investicije putem Europske središnje banke. Takva financiranja naravno donose jako dobre rezultate. Nije pravedno govoriti samo o korisnicima. Uzmimo kao primjer Ujedinjenu kraljevinu. Imamo poseban odnos prema Ujedinjenoj kraljevini kada je riječ o proračunu. Tu treba određene poruke odaslati. Poruke vezane za prednosti zajedničkog tržišta. Ne trebamo se samo koncentrirati na pojedine aspekte, već sagledati cijelu sliku. Treba građanima pokazati što su dobili, a ne samo što im je oduzeto. Potreban nam je ambiciozniji proračun i potrebno je odaslati poruku vezanu za zaštitu okoliša. Također nam je tehnološki razvoj važan. I ne smijemo zaboraviti niti dakle, ured Evropskog javnog tužitelja. To je nešto što je jako važno za Europu i to je ured i usluga koja je potrebna svim građanima. Moramo dobro definirati ciljeve. Dakle, ako želimo imati snažnu Europu, ne možemo se svađati oko ovih stavke europskog proračuna. zelenih, eh, Rasmus Andersen, gospođo predsjednice, Europski parlament, mi zastupnici u Europskom parlamentu želimo investirati u budućnost. Spremni smo također dati Europskoj uniji budućnost i to konkretno sa ovim E, proračunom za mlade do 26 godišnja Grkinja Eli koja je završila svoj studij u Anteni i skoro je ostala bez posla. Međutim, upravo kroz inicijative protiv nezaposlenosti mladih e, upravo je ona osposobljena za tržište rada. Zbog toga nas raduje da imamo kompromis sa drugim klubovima 500 milijuna eura više sredstava za borbu protiv nezaposlenosti mladih, a isto tako i za razmjenu mladih. Mislimo da je to izuzetno važan signal. Mi zeleni radujemo se također što smo uspjeli 2,1 milijardu eura dobiti više za investicije u klimatske promjene. Taj novac je nužno potreban i konkretna pomoć koja će se dati e, kad je riječ o E, očuvanju kakvoće zraka. Dva milijuna ljudi u Bugarskoj e, žive u uvjetima lošeg zraka, zbog toga je jako važno da upravo djelujemo i da imamo proračun koji će biti ukorak sa svim izazovima današnjice. A isto tako kad je reč o traganju i spašavanju, mi smo dva puta glasovali za program za spašavanje na moru i drago nam je što će se sutra donijeti i ta inicijativa. Mi kao parlament spremni. Vijeće mora sada povući korak njihovi svečani govori bez sadržaja i koraka. Oni moraju zajedno s nama investirati u budućnost. Razgovarati samo o zaštiti klime, nezaposlati mladih nije dovoljno dobro. Borite se zajedno s nama i budite na našoj strani. Hvala lijepa. U ime ideja Helen Laporte, izvolite. Gospođo predsjednice, dragi kolege, 168 milijuna eura je iznos eh, proračuna Europske unije koji predlažu su izvjestitelji. Eh, to je prijedlog 3% povećanja u odnosu na prethodnu godinu, eh, pritom stopa inflacije nije više od 2%. Zašto Europska unija ne primjenjuje istu proračunsku strogoću koju nameće svojim državama članicama. Osim toga izgubit ćemo 7 milijardi eura zbog Brexita. Ima mnogo pitanja bez odgovora i to je čini se izgovor za konstantni porast proračuna Europske unije. Postavlja se pitanje kako se troši javni novac u Europskoj uniji. Primjerice tu je pomoć Turskoj u iznosu od 5,6 milijardi koji su već koji su već potrošeni. Zatim e, Europska služba za vanjsko djelovanje kao da Europska unija ima bilo kakav e, diplomatski legitimitet, ali isto tako i troškovi za informiranje. Želim skrenuti pozornost e, mojih subrađana na reformu Dublin 4 koja će omogućiti svakome tražitelju azila da podnese zahtjev u zemlji odabira. Zato je inicijalno predviđeno 400 milijuna eura čemu se mi protivimo. Potičem samo kolege da vijeće predstavlja e, glas država članica i da bi trebalo da to mjesto i zadrži. U ime ECR-a, gospodin Ronča, imate minutu i 30, izvolite. Zahvaljujem. Gospodine ministre, predstavnici vijeća i komisije, ovaj proračun koji je pripremljen trebao bi doprinijeti povećanju radnih mjesta, trebao bi konsolidirati gospodarstvo te privatna ulaganja, a proračun za 2020. godinu trebao bi stimulirati koheziju Europskoj uniji te e, pojačati poljoprivredu i koheziju u Europskoj uniji. Također bi trebao razriješiti problem sa migracijama. Kada govorimo o nacrtu proračuna za 2020. godinu, on predviđa E, unutarnje vanjsko upravljanje fenomenom migracije te također ojačavanje vanjske dimenzije Europske unije e, suočavajući se sa e, pitanjem migracija u tranzitnim zemljama i zemljama porijekla. Također to će biti u središtu proračuna za i sljedeće proračunsko razdoblje. to su ona djelovanja koje mi podržavamo. Riječ je o kontinuitetu u proračunu koji će dovesti do razvoja e, prioriteta Europske unije u narednim godinama i također će pokrenuti biti baza za sljedeći višegodišnji financijski okvir. E, kada govorimo o tom e, rezultatu u okviru odbora za proračun, smatramo da je to dobar rezultat i također smo zadovoljni povećanjem sredstava za E, instrument za povezivanje Europe, za Erasmus, za energetiku i tako dalje i zato smatramo da bismo naš klub zastupnika kao ECR mogao podržati ovaj proračun, e, a sve nacionalne omotnice koje je predvidjela e, komisija ako one budu izvršene. Također imamo i snažnu potporu poljoprivrednicima, a ovaj proračun bi trebao izbjeći onu grešku proteklih godina kada smo uvijek doš, kada smo uvijek dolazili prekasno, e, prekasno smo ga usvajali, to je izazvalo velike poteškoće po naše građane. U ime Guengela, kolega Papandimolis, dvije minute. Projedre. Zahvaljujem predsjedateljice. E, gospodine Tilikanjen, gospodine Ettinger, Zadnji put kada smo raspravljali o proračunu za 2020. godinu, o, od 53 govornika koji su se javili za riječ s naše strane, ni jedan, ali baš ni jedan od njih nije podržao prijedloge vijeća koji zahtijevaju rezove na jako važnim mjestima. Mi ne možemo prihvatiti takvu vrstu rezova u naslovima koji se tiču kohezijske politike. Također u onim programima koji se tiču zapošljavanja mladih, u programu Obzor 2020. i također u programima koji se bore e, protiv klimatskih promjena. A što se danas dogodilo? Dogodilo se da oni s krajnje desnice i oni koji su ti koji podupiru Brexit, oni su jedini koji zapravo podupiru vaše prijedloge. A to samo govori da i dalje unosite rezove što najviše poveća, što još više povećava razlike i jazove među našim građanima. Znači, oni koji su za vaš proračun su oni koji su protiv Europske unije, oni koji su za Europu, njima treba više radnih mjesta, kvalitetnih radnih mjesta, njima treba snažnija borba e, za zaštitu okoliša, njima